6 pokušat ćemo ih smanjiti na manji broj strukturnih e, mjera i nadam se da ćemo u budućnosti zadovoljavajuće riješiti ovo pitanje. Hvala. Hvala lijepo, gospođo Hedegard. E, ovime zatvaramo ovu točku dnevnog reda, a sljedeća točka dnevnog reda e, tiče se dopuštene zdravstvene tvrdnje koje su, dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, prijedlog rezolucije. Sada će riječ uzeti izvjestitelja, a prvi govornik u ime klubova zastupnika bit će gospođa Zomer. Hvala lijepa. E, što se tiče ove uredbe, ona je nas snazi od 2006. međutim e, i nadalje nije e, provedena. Još uvijek nam nedostaju nutricionistički profili. A zašto? Postoje brojni u parlamentu koji kažu da će se to usvojiti e, naknadno. Zašto nutricionistički profili ne funkcioniraju? E, ne možemo podijeliti prehrambene proizvode na dobre i loše. Postoji bolja ili lošija prehrana ili način života. A na posljedku nitko ne živi cijeli dan od jedne jedine namirnice i zato nema nikakvog smisla vrednovati pojedine namirnice i to su pučeni uvijek zastupali. No, e, komisija e, sada proizvoljno e, želi uvesti jedan uvjet koji se odnosi na zdravstvene navode na prehrambenim proizvodima. Dakle, uvesti nutricionističke profile zapravo kroz mala vrata. Jer uvođenje praga za šećer kao uvjeta za primjenu je zapravo nutricionistički profil. I u tom smislu komisija zapravo postupa protupravno jer ignorira zakonske odredbe iz e, članka četvrtog e, uredbe. E, moj prigovor u odnosu na prijedlog komisije je načelni prigovor. Ne možemo imati situaciju da se sada na mala vrata izrade nutricionistički profili za pojedine namirnice. To nije cilj uredbe. Ukoliko e, komisija to uspije ostvariti, onda e, nemamo ništa protiv toga da se uvede koncept, ali ne možemo to raditi protivno savjetu Europske agencije za sigurnost hrane. Ne možemo reći e, da nas uopće ne zanima što kažu znanstvenici. Ja sam protiv toga da e, se ljudi debljaju temeljem reklama i lažnih navoda. Hvala lijepa. A sada kolegica Šaldemoze, dvije minute. U somo bi ha stoppet udformningen a sundhedsanprisning, da handler om, at kulhydrater bidrava til... Istina je da izjave to jest navodi e, na hrani moraju e, dakle moraju biti istiniti i ne mogu se navoditi laže, laži. No, moramo učiniti ono što predlaže gospođa Someri i EPP. I ako bismo to učinili, sve bi ti navodi nestali. Ne. Jednostavno bi se stavljali na sve vrste hrane, dakle na e, čokoladne pločice i tako dalje. Ono što bismo vidjeli u supermarketima bile bi navodi poput e, čokolade je dobra za vaš mozak. No kome to koristi? Samo multinacionalnim tvrtkama, Nestleu i dakle sličnima. Samo bi oni time nešto dobili. Ono što možemo učiniti kako bi e, dozvoljeni navodi postali ovakva, e, ovakav kaos Dakle, moramo to smanjiti. Moramo smanjiti mogućnost da se koriste do, ti dozvoljeni navodi. I zapravo komisija bi trebala zabraniti da te izjave stoje na proizvode koji imaju visoki sadržaj šećera, kao što su na primjer keksi, sokovi, slatkiši i tako dalje. Ako se želimo boriti protiv e, brojnih bolesti, jednostavno moramo takve navode zabraniti. I ne možemo dozvoliti da hrana koja nije zdrava, da se predstavlja kao da jest zdrava. Tako da potrošačima moramo davati stvarnu sliku onoga dakle što je dobro za njihovo zdravlje a i što nije. Protiv smo prijedloga EPP-a. I za prijedlog smo komisije. Zahvaljujem eh, kolegice Šaldemose. Eh, kolega Šelte, eh, dvije minute. Hvala lijepa. Komisija je dala prijedlog koji ne uključuje dovoljno ograničenja. Cijela procedura bit će zbog toga možda i teža, ali što je s državama članicama? Ja mislim da države članice nikada nisu dobile priliku reći ovome ne. Mislim da velika većina smatra to čudnim. Ako imamo, na primjer, e, nekakvu vrećicu tjestenine i gore stoji e, nekakva izjava koja tvrdi na koji način ugljikohidrati mogu pomoći boljem funkcioniranju e, vašem, vašeg mozga, meni se to čini čudnim. Jesmo li ikada čuli da neko u Europi ne jede dovoljno ugljikohidrata pa mu zbog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 Meni se čini da su i komisija i vijeće trebali podnijeti svoj dio odgovornosti i reći da, to je možda točno, ali je u potpunosti besmisleno i nema smisla da se to stavlja na ambalažu. E, mi smo savršeno sposobni izabrati ono što je pred nama. No, reći ne, to bi značilo da kad se radi, na primjer, o e, pločicama dekstroze ili o šećeru, imali biste takvu vrstu e, označavanja ako biste rekli ne. Ja bih rekao ne. Ja bih vas zapravo potaknuo da da uvedete potpunu zabranu. To je moje osobno stajalište ali isto kao i socijaldemokrati i u zelenima smatramo da bi to moglo biti prilično riskantno ne znate gdje će to e, završiti e, često bi se moglo dogoditi da imate oznake i na mnogo apsurdnijim mjestima nego što je to vrećica tjestenine kad bi pitali većinu stanovnika, kada biste pitali većinu u vladi, ja mislim da bi se ljudi e, složili da nam ne trebaju takve besmislene oznake. Ljudi jednostavno neće vjerovati u takve oznake. Oni će e, vjerovati relevantnim tvrdnjama koje ih potiču da jedu zdraviju hranu, ali mislim da nema nikoga u Europi tko pati od manjka ugljikohidrata. Hvala. Hvala kolega Šliter. Time završavamo govornike u ime klubova zastupnika. Sada gospođa migines Hvala gospodine predsjedavajući. Ja moram priznati da evo gubim tek e, čim vidim ovakvu raspravu. Često razgovaramo o hrani na način koji zaista zbunjuje slušatelje. Često čujemo e, tvrdnju da ne želimo besmislene i smiješne tvrdnje na ambalaži prehrambenih proizvoda, ali vrlo često se suočavamo s tim besmislenim i smiješnim tvrdnjama na ambalaži. I zbog toga ljudi e, zapravo postaju jako zbunjeni kada se radi o zdravoj prehrani. E, meni se čini da se često događa da kad ljudima ukažemo na to da je nešto posebno zdrav obrok, to ih jednostavno odbija da kupuju druge proizvode. Mislim da se moramo držati jednostavne poruke koju su znale još i naše bake, a to je da će malo onoga što volite imati itekako pozitivan učinak, a raznolikost je zapravo začin života. Mislim da je to sve što trebamo. Hvala lijepa gospođo McGuinness. A sada gospođa Kardenbach. Hvala lijepa. Ja sam još jednom željela naglasiti e, zašto uopće uvodimo ovu uredbu o zdravstvenim tvrdnjama. Ne želimo zbuniti potrošača nego im dati sigurnost. E, takve e, navode smiju nositi samo oni proizvodi kod kojih je znanstveno dokazano da nose određene koristi i e, stoga podržavam e, izlaganja koja su već iznesena. Hvala. Zahvaljujem. A sada e, na kraju povjerenica Hedegard. Hvala lijepa, e, gospodine predsjedavajući. U ime povjerenika ja ću predstaviti stav komisije o ovom pitanju. Komisija pristaje ograničiti zdravstvene tvrdnje vezano uz ugljikohidrate i normalno funkcioniranje mozga samo na one prehrambene proizvode koji sadrže složene ugljikohidrate. To bi dakle omogućilo proizvođačima da stavljaju takvu tvrdnju na one proizvode koji sadržava koji sadržavaju prirodni šećer ili koji imaju niske razine šećera. Na taj način ovakve zdravstvene tvrdnje ne bi se mogle pojaviti na proizvodima koji sadrže aditive kao što su na primjer keksi ili gazirana bezalkoholna pića. Ova zdravstvena tvrdnja već postoji na tržištu bez ikakvog ograničavanja vezano uz količinu šećera i prema zakonodavnim odredbama subjekti u poslovanju s prehrambenim proizvodima mogu koristiti tu tvrdnju sve dok se ne usvoji konačni zaključak od strane zakonodavca. Zato je važno da prijedlog komisije da se ograniči korištenje zdravstvenih tvrdnji na hrani bude usvojen. To bi tada bilo predmetom strogih pravila korištenja i znanstvenog savjeta te u skladu sa e, znanstvenim podacima o e, preporučenim količinama unišenja određenih prehrambenih tvari. Države članice s time su se složile gotovo jednoglasno. Ako bi se dozvolilo korištenje takvih tvrdnji na proizvodima koji sadrže dodane šećere, to bi zapravo bila promidžba takvih proizvoda i išlo bi kontra strategija e, koje su sastavni dio zdravstvene politike u državama članicama. Veliki broj e, zastupnika Europskog parlamenta je podržao ovaj prijedlog u sklopu odbora ENVI. Drugi su pak smatrali da se ne bi trebala uvoditi ograničenja vezana uz zdravstvene tvrdnje na proizvodima e, koje sadrže ugljikohidrate, uključujući i one koji sadrže dodane šećere. Postoji grupa zastupnika koja smatra da su ovakve tvrdnje zavaravajuće zato što promiču konzumaciju šećera i zato ne bi smjele biti dozvoljene. Oni bi voljeli da se ta tvrdnja zabrani za sve prehrambene proizvode. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici, ako rezolucija bude prihvaćena, e, uredba o korištenju zdravstvenih tvrdnji pod strogim uvjetima ne bi bila usvojena i ova tvrdnja ostala bi na tržištu bez ikakvih restrikcija vezano uz količinu šećera proizvoda koji nosi ovakvu tvrdnju. Zbog tih razloga moj kolega gospodin Boršan i uvaženi zastup moli uvažene zastupnike da ne podrže ovu rezoluciju. Hvala. Hvala lijepa gospođo povjerenice. Ovim